poslovnika da sam potpisao sa predsjednikom vijeća uredbu koja se tiče Europskog fonda za održivi razvoj koja je usvojena u sklopu redovnog zakonodavnog postupka. Naslov ovog akta će biti objavljen u zapisniku ove sjednice. La Commissione Odbor Envi